Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi pontra. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog eh, reda ili došli bismo do sljedeće točke, ali prije no što to učinimo eh, trebamo još malo počekati jer gospođa Mogherini još nije ovdje. Ona je na jednoj drugoj sjednici pa vas molim za razumijevanje. Čekajmo gospođu Mogherini, čim e, stigne počet ćemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Hvala.